L'ordine del na dnevnom redu su sada izjave Vijeća i Komisije o austrijskom predsjedanju koje je iza nas. Ja vas sve želim podsjetiti da u ovom dijelu naše rasprave nije predviđeno slobodno javljanje za riječ KSTI, a isto tako ne možete niti postavljati pitanja, dakle nema ni plavih e, kartona. Sada, prije no što riječ da austrijskom kancelaru Sebastianu Kurcu. Ja bih želio zahvaliti austrijskom predsjedanju na dobroj suradnji s Europskim parlamentom. Osim toga bih želio i austrijskom predsjedanju vijeća zahvaliti na pozivu koji su uputili parlamentu kako bi sudjelovao u ovim akcijama i mjerama za pomoć Africi, jer vidite, tu su sve e, vrhunske evropske institucije pod predsjedanjem, naravno i pod vodstvom, da kažemo, predsjednika vijeća su sudjelovali i mislim da je taj veliki skup bio jedan vrlo pozitivan i sjajan završetak austrijskog predsjedanja posvećen jasno pomoći i partnerstvu s Afrikom. I dakle, hvala puno austrijskom predsjedanju na tome, a sada kancelar Kurz austrijski ima riječ, izvolite. Štovani predsjedniče parlamenta, štovani gospodine predsjedniče komisije, štovani zastupnici i predsjednici i predsjednice klubova zastupnika. Jako mi je drago da sam ponovno vaš gost da ste mi tu priliku dali kako bih danas prezentirao rezultate austrijskog predsjedanja vijećem. Iza nas je šest vrlo intenzivnih, napornih mjeseci, jedan vrlo nabijen radni program kojeg smo uspjeli nekako dovršiti, ali i sjajan, razdoblje sjajne suradnje s Europskim parlamentom. I naravno tu želim posebno zahvaliti na toj sjajnoj suradnji koju smo uživali u našem radu i s parlamentom i s komisijom i s vijećem. Dakle, puno hvala na podršci koju ste pružili našem predsjedanju. Tijekom austrijskog predsjedanja e, mi smo se mi smo uvijek veliku vrijednost polagali na jednu sveobuhvatnu suradnju sa Europskim parlamentom i u tom smislu puno hvala gospođi Karlini Edhazes i Bokne Strauss koji su nas zastupale tijekom predsjedanja ovdje u parlamentu. Ali isto tako hvala na 161 rundi pregovora u okviru trialoga u kojima smo svi sudjelovali, prilikom čega je došlo do 53 usuglašavanja, 53 pitanja i dosjeja. Hvala vam na svam vašem angažmanu i u parlamentu i u vijeću i u komisiji, ali puno vam hvala ne samo na angažmanu nego i na vašoj volji da se postigne kompromis. Zatim želio bih zahvaliti našem austrijskom timu u Briselu, našem odvjetniku Aleksandru Jasaši brončaku i svim našim ostalim kolegama koji su, austrijskim koji su stalno u Briselu. A zatim Želim zahvaliti našim partnerima u Trojci Estoniji i Bugarskoj jer njihova pomoć nam je puno značila. Osim toga želim sada na kraju poželiti našim nasljednicima Rumunjima koji sada preuzeli predsjedanje puno uspjeha i sreće tijekom njihovog predsjedanja. Dame i gospodo, ja sam bio ovdje prošlog ljeta i tom sam prilikom rekao da svi zajedno ne možemo i ne smijemo Evropsku uniju doživljavati kao nešto što je sami po sebi razumljivo, nego da moramo svakog dana raditi na tom da je poboljšamo. Pa čak i onda kada u različitim konkretnim pitanjima, vezanim za konkretna pitanja, imamo nesuglasice ili razimo mimo ilaženje stajališta. Rekao sam, moramo ih saslušati, moramo naći kompromis jer ne smijemo dozvoliti da nas išta odvoji i razdvoji i danas bih to opet tako formulirao. Kao Evropska unija uvijek se suočavamo sa izazovima. Pogotovo činjen zato što naše strukture su komplicirane i zato što je dolazak onda do odluke konačne i do usuglašenja u takvom kompliciranim strukturama čekat kad čini ne samo teškim nego i nemogućim. Ali upravo to, da kroz tako težak put moramo to riješiti jer ne postoji alternativa toj vrsti suradnje i ne postoji alternativa našoj volji i spremnosti da se sklapaju kompromisi. Jako sam sretan da sam proteklih šest mjeseci s vama zajedno uspio postići različite kompromise i pomoći da se oni sklope i nadamo se da smo na taj način Evropsku uniju mnogim vrlo konkretnim stručnim pitanjima pomogli da nađe pravi put. A sada što se tiče svih ovih velikih izazova s kojima se moramo nositi, dozvolite da počnem sa Brexitom kao jednim velikim izazovom za cijelu Europsku uniju. Kad smo mi u srpnju imali tu čast preuzeti predsjedanje vijećem, onda smo željeli apsolutno pod svaku cijenu sačuvati jedinstvo preostalih 27 članova Europske unije. U tom smislu želim danas zahvaliti i Michelu Barnijevu i našim članovima komisije na čelu sa predsjednikom Junckerom zahvaliti što su tako dobro vodili pregovore da su uspjeli dan danas očuvati jedinstvo EU27. A Evropska unija, se i to moramo naglasiti, prilikom tih pregovora s Velikom Britanijom nema što si predbaciti. Jer mislim da smo mi jako dobar deal, jako dobar sporazum o istupanju Velike Britanije uspjeli ispregovarati. Pa čak i političku izjavu o budućim dobrim odnosima sa Velikom Velikom Britanijom smo uspjeli osigurati. I sad bez obzira kako je ispalo glasanje danas predvečer u britanskom parlamentu, bez obzira koliko bilo teški dani koji nam dolaze, makar možda i odbili to, ja se nadam, Britanci u svom parlamentu taj dogovor, ja se vjerujem i nadam se da ćemo mi očuvati ovo naše jedinstvo među ostalih 27 članica Europske unije. Austrija će i nakon ovog predsjedanja vijećem činiti sve kako bi ti liniju jedinstva 27 članova EU pod održala i održala. Znate, mi smo se osim Brexita još fokusirali vrlo namjerno na tri druge teme, kao što je borba protiv ilegalnih migracija, sigurnost vanjskih granica, drugo je dobro stanje, blagostanje Europske unije i tržišna konkurentnost i treće je sigurno susjedstvo Europske unije. Jer ako želimo stabilnu situaciju kod nas, onda moramo se boriti za stabilnu situaciju u susjednim državama. Prvo, glede sigurnosti i migracijske politike. Unatoč blokade koje smo doživjeli uspjeli smo postići napredak u suradnji s trećim državama, posebno sa mm, Egiptom, ali i drugim državama smo uspjeli osigurati da se spašavanje izbjeglica ne događa samo s europskih i europskim brodovima, što bi uvijek bilo povezano sa kartom za ulazak u Europsku uniju, nego da to spašavanje u sve većoj mjeri preuzimaju i obalne straže Libije i drugih afričkih država i Egipta i onda ih vraćaju na obalu Sjeverne Afrike. A to je dovelo do toga da smo danas imamo 95% manje ljudi koji dolaze u Europu nego što je to bilo godine 2015. Najvažnije nije bilo smanjenje samo dolazaka, nego i masivno veliko smanjenje E, nesretnih slučajeva umiranja smrti na sredozemnom moru. I došli smo do toga da je centralna središnja ruta koja ide direktno na Italiju praktički zatvorena. Vidite, prošlih tjedana nismo uopće imali gotovo nijedan dolazak tom rutom na Italiju. I zatim uspjeli smo kod e, ministara unutarnjih poslova Europske unije e, dobiti suglasnost za jačanje Frontexa. Frontex će u budućnosti ne samo bolje koordinirati rad svih i surađivati sa svima, nego i zapravo određivati najveći dio posla na našoj sigurnosti vanjskih granica. Što se tiče jačanja kadrovskog i jačanja naravno proračunskih izdvajanja za Frontex, mi ćemo se zato i dalje zalagati, a vas molim da se i vi razgovarate i djelujete na svoje vlade rade kod kuće da bi to povećali, s tim se složili, jer neki su tome još uvijek nisu skloni. Što se ostalog tiče, mi smo pokušali dati još jedan novi prijedlog, a to je, mislim, glede solidarnosti, jedan obvezujući prijedlog za solidarnost jer to spada u taj isti koš i želim se tu parlamentu zahvaliti na vašoj podršci za to. E sad kad smo na drugoj temi, a to je blagostanje i evropska konkurentnost i globalno gledalo i dugoročno osiguranje održivosti našeg takvog života. Mi smo svoje težište uglavnom usmjerili prema jačanju digitalnog unutarnjeg tržišta. I mogu vam reći da su mnogi dosije na tom području pozitivno zaključeni. Kao što je recimo područje kibernetičke sigurnost ili uredba o radijskim frekvencijama i emitiranju generalno. S druge strane smo se bavili pitanjem oparizivanja internetskih džinova, giganata, velikih koncerna, najvećih. Mislimo da smo uspjeli sada postići jednu promjenu javnog mijenja koja je i opće našeg odnosa prema tome koji će nam pomoći da dođemo do konačne odluke. A ja vas molim sada još da učinite sve što možete kako bi one koji su još donekle skeptični u vašim zemljama uvjerili u to koliko je to potrebno. Inače mislim da je posebno me veseli što je upravo tijekom austrijskog predsjedanja smo uspjeli i ekologiji puno učiniti recimo redukciju CO2 za osobna vozila i teška ekonomska vozila kao i recimo zabranu različitih plastika za jednokratnu upotrebu među kojima i vrećica i to mi je posebno drago da smo tijekom našeg predsjedanja upravo uspjeli jer je Austrija ekologija jako važna. Zatim zaštita na radnom mjestu od različitih karcinogenih tvari ili uspostava jedne posebne Europske agencije za zapošljavanje. To su sve ti daljnji važni koraci koje smo postigli. I zatim jednu zaista snažnu Europu, jednu globalno konkurentnu Europsku uniju, za to je potreban jedan modern proračun. Ja se slažem da što se tiče pregovora o BFO-u, onom budućem sedmogodišnjem proračunu Europske unije, E, ja sam bio jako skeptičan, priznajem, otvoreno. Na početku sam bio jako, jako sumnjičan da ćemo tu uspjeti ikakav uspjeh polučiti. Ali trudio sam se i onda sam i na nagovor e, predsjednika komisije počeo vjerovati u to i bacili smo se svom snagom na posao i vidimo da je onda predsjednik komisije bio u pravu, kao i nadležni povjerenik, jer smo postigli puno više uspjeha nego što sam se ja u početku bojao i skeptično razmišljao. Prema tome smo mogli na našem u prosincu kada smo predavali naše predsjedanje i na tom resoru Rumunjima, predali smo kompletno dovršeno rješenje jednog prvi nacrt, da kažemo, kompletan e, proračuna idućeg sedmogodišnjeg. Što se tiče ove važne teme, a to su dobrosusjedska politika i općenito sigurnost naših susjeda, to mogu reći da sam ja, pogotovo kao Austrijanac i znate gdje je naša geopolitička pozicija unutar Europske unije, što mogu reći da smo upravo sa državama Zapadnog Balkana, našim tu najbližim, da kažemo, susjednim državama, isto postigli veliki napredak njihovom približavanju Europske unije. Otvorili smo dva poglavlja sa Srbijom, jednom sa Crnom Gorom koje smo uspjeli uspješno zatvoriti i osim toga smo riješili problem imena Makedonije. Prema tome mislim da je to sveg slovi o jako dobroj budućnosti te regije. Osim toga mislim da taj fokus kojeg su Bugari tijekom svog predsjedanja započeli fokus na Zapadni Balkon, mislim da će nakon nas i Rumunija održati kao jedan od važnih točaka kojima će se baviti. Nadalje, mi smo čuli što se tiče našeg jačanja odnosa sa afričkim partnerskim zemljama. Mi smo na onom kongresu kojeg ste ovdje spomenuli, vrlo važnom sastanku koji smo pod kraj našeg predsjedanja Beču organizirali, pokušali okupiti sve mogu zainteresirane za e, bolje odnose sa afričkim državama i tu smo naravno razgovarali sa jako puno potencijalnih investitora kako ne bi samo Kinezi investirali u afričke države. Tu smo pokušali sve što smo mogli i na temelju naših e, dosadašnjih bilateralnih ugovora kao i onog fonda koji imamo uzajamnog za pružanje pomoći. I mogu vam reći da su afrički partneri bili vrlo zainteresirani i voljni da e, istupaju sve više u poslove sa europskim poduzećima i s nama. I na kraju nešto što mi se čini zbog, pogotovo zbog austrijske povijesti jako, jako važnim. A to je borba protiv antisemitizma antisemitizma, a s druge strane i anticionizma mi smo u Beču održali i prvi puta veliku konferenciju sa svim židovskim općinama iz čitavne Europe na tu temu. U prosincu su onda u zaključcima vijeća se nalaze zaključci o toj temi koji su uvršteni u zaključke vijeća. I želim zahvaliti svima u vijeću na podršci našem radu na toj temi i na tom području, jer mislim da je jako važno da mi kao Europska unija ne toleriramo više i ne uzimamo samo na znanje da se se mnoge židovke i židovi više ne osjećaju sigurni u mnogim europskim državama nego da nešto učinimo protiv toga. Naknadno i zaključno želim vam se, dame i gospodo, još jedanput zahvaliti komisiji, posebno predsjedniku Junkeru, zatim Europskom parlamentu, naravno predvođenom predsjednikom Tajanijem, ali želim zahvaliti svim drugim šefovima vlada i država kao i predstavnicima zemalja članicama i vama, dragi zastupnici, na sjajnoj suradnji i konstruktivnoj i nada se konstruktivnom tijeku našem čitavog predsjedanja. Mi smo se uvijek trudili dati jedan vrlo konstruktivan doprinos i postići vrlo konkretne rezultate i to smo činili naravno mi kao Austrijanci tijekom našeg predsjedanja dali smo sve od sebe i mislim da smo mnogo čemu i uspjeli. A sada ćemo se nadalje kao jedna članica Europske unije, mi Austrija i dalje truditi maksimalno za očuvanje i jačanje naše Europske unije. S obzirom da smo sada tri mjeseca pred europskim izborima, ja želim svim onima koji se budu kandidirali za europske izbore u svibnju, želim nam željeti puno sreće i uspjeha. Nadam se da će se tijekom predizborne kampanje voditi jedna stručna, argumentirana i objektivna rasprava o budućnosti Europske unije nam to jako treba i nadam se da će se voditi jednim adekvatnim prizvukom sa puno poštovanja svih argumenata jer nam i to jako treba i nadam se da će to biti na dobrobit svih naših građana Europske unije. Dakle, puno vam sreće želim i na tim izborima i puno hvala na suradnji koju smo ostvarili proteklih šest mjeseci. Thank you, Chancellor, for your Hvala lijepo predsjedniče, kancelaru, predsjedniče austrijske vlade na vašem govoru, a posebno što ste naglasili koliko je antisemitizam i borba protiv antisemitizma Europske unije važna za sve nas i posebno u ovom parlamentu. Mi ćemo naravno se i idućih dana isto tako baviti tim temama, jasno. A sada predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker imate riječ. Monsieur euh, le président. Gospodine predsjedniče, dobar dan, buongiorno. Dame i gospodo zastupnici, gospodine savezni kancelaru. Gospodine veleposlaniče, Gospodine veleposlaniče i gospod kancelaru i gospodo predstavnici austrijskog predsjedanja, dame i gospoda, nema puno smisla da ponavljamo ovdje sve ono što je austrijski kancelar ovdje iznio. Bilancu austrijskog predsjedanja vijećem. Mislimo da je ta bilanca apsolutno impresivna. Broj postignutih dogovora između vijeća, parlamenta i komisije je ovdje već i kazan. A 134 dosjea su ovdje uspješno određeni i stretirani da tako kažemo, 73 politička suglasja je postignuto sa parlamentom, a 61 je na trijalozima ovdje postignut. I ja sam zapravo izvukao tu bilancu i sad mogu samo usporediti što je austrijsko predsjedanje postiglo s onim drugim, što su drugi uspjeli koji su zapravo krenuli sa još većim zahtjevima koje su podnosili. I mislim da kod te u toj usporedbi se vidi da je bilanca austrijskog predsjedanja stvarno impresivna, uz jedan izuzetak. Ja bih sam zapravo želio da austrijska savezna vlada taj trenutak zapravo prevlada u kojem je unatoč onome što su mnogi od nas mislili E, dala suglasnost e, paktu o migracijama Ujedinjenih naroda. I kancelar Kurz dobro zna da bi zapravo bilo poželjno da je e, predsjedništvo išlo u pravom smjeru umjesto što je negativne signale odašiljalo. Ali istina je da Austrija nije jedina zemlja koja je odbila kao zemlja taj migracijski pakt. I ja to nisam razumio, nisam mogao ni do dana današnjeg razumjeti. Zašto je to tako bilo? Ali dakle, to je jedini izuzetak austrijski stav prema paktu o migracijama UN-a, gdje su oni zapravo negativno prema tome orijentirani. Dakle, osim tog jedinog izuzetka, koji mi dan danas nije jasan, nemam ništa drugo što bih austrijancima mogao ovdje zapravo zamjeriti ili što bih mogao Um, nazvati manjim nego sjajnim. Jer evo, zaista impresivna bilanca kao što smo već rekli i mislim da je njihovo predsjedništvo apsolutno pomoglo europskoj integraciji, europskom pitanju. I zato kad kažemo tako, ja mislim bi volio da imamo više predsjedanja u budućnosti koji se s takvom stringentnošću, konsekventnošću i da kažemo učinkovitošću provode kao što je to bilo austrijsko predsjedanje. Ja sam zapravo jako uživao u tome što smo mi smo se mi uvijek mogli osloniti na spremnost austrijskog predsjedanja da zajamči i učini barem sve da kao što može da bi zajamčilo suglasnost i jedinstvo ostalih 27 sedmorice članova Europske unije. I to se nije događalo samo na razini Europskog vijeća, nego i na svim stručnim razinama, razinama u svim gremijima koje imamo u komisiji i vijeću i u europskim institucijama i tu su Austrijanci slijedili uvijek vrlo jasnu liniju, vrlo jasnu liniju europskog jedinstva. I u tom smislu im želimo odati priznanje i to maksimalno se zahvaliti i pohvaliti to. Osim toga sam vrlo sretan što je austrijsko predsjedanje sve ove prijedloge koji se odnose na osiguranje vanjskih granica Europske unije tijekom svog predsjedanja pozitivno prihvatilo i zapravo e, dovelo do i pripomoglo da dođemo do jednog totalne suglasnosti. Oni su zatim te prijedloge koje su prihvatili još e, provjerili i zatim su ih još poboljšali, oni su ih dopunili i novelirali to upravo na inicijativu austrijskog e, kancelara jer kažem da smo imali još prije austrijskog predsjedanja smo imali, govorili o samo 10.000 ljudi koji bi bili u europskim posebnim snagama za čuvanje vanjskih granica i obala i to se austrijskom kancelaru nije činilo dovoljnim, pa su provjeravali jer vidimo da su zapravo na kraju oni i e, pomogli da se realizira taj prijedlog u pravom smislu. Zatim, austrijsko predsjedanje pokušalo tu ideju i kasnije kad su mnogi drugi od nje odustali, održati na životu. Ja se želim inače ispričati jer ja imam gripu, pa ne mogu kao što vidite duže govoriti što je za vas dobra vijest i ispričavam se da to moj glas nije uvijek vrlo razumljiv. Ali da vam ovdje još na kraju samo kažem nešto u vezi vijeća što je važno. Svi od nas traže da činimo nešto više što se tiče zaštite vanjskih granica i naše sigurnosti. Mi činimo, činimo, činimo i Austrija je tu jako pomogla, a onda šta se događa? onda vijeće zapravo ne reagira i ne prati to jer s jedne strane traži od nas da nešto napravimo, a onda okljeva i oteže i neće donijeti odluku. Prema tome rekao bih da su to da je to zapravo jedna dvojako ponašanje vijeća i ne možemo ni mi tu baš puno onda izmijeniti. A u svakom slučaju još jedan puta hvala Austrijskom kancelaru i Austrijskom predsjedanju koji su upravo taj prijedlog kao i sve ostalo maksimalno realizirali i unaprijedili bez obzira što vijeće koče. A i evo Sebastian, ja bih mogao reći samo da sam nedavno s tobom razgovarao u uredu austrijskog kancelara i tebe sam e, zapravo zamolio još da nastaviš sa radom i angažmanom na tim temama koje su važne. I to je austrijsko predsjedanje učinilo upravo i nastavilo rad na svemu tome što nam je bitno, unatoč mnogim recimo dvojbama ili malim rezervama koje su mnogi imali, pa čak i austrijanci. Jer vidite, Europa, to što sam uvijek govorio i prije dok sam još bio sindikalist i ja sad, Europa, Europa mora sve zaštititi i radnike svoje, jer svako ko misli suprotno se vara. I mislim da je Austrija jako puno učinila tijekom sveg predsjedanja i upravo na tom pitanju da se zaštite još i zaposlenici i radnici u Europi. A što se tiče VFO-a, našeg budućeg proračuna, tu trebamo posebno pohvaliti austrijske napore jer je unatoč početnim isto različitim dojbama austrijskom predsjedanju pošlo za rukom ono što proteklih godina nikad nije bio slučaj, a to je da pregovaračke kutije, pregovaračke boksove ispune sadržajem, tako da je vijeće kao i parlament a parlament je u tim stvarima malo još i hrabriji nego i napredniji od vijeća, da oni sad imaju jednu pregovaračku osnovu koja nam omogućava da glede financijske perspektive i budućeg VFO-a ostvarimo one napretke koje su potrebni kako bi u listopadu doista onda kako je to i određeno tijekom austrijskog predsjedanja, rekli su tu prognozu da će to biti, dakle plan rada je bio da to u listopadu bude onda kompletno gotov posao na budućem UFO-u. Dakle, tu puno, puno hvala austrijskom predsjedanju jer mi znamo koliko je bilo teško u ovih proteklih šest mjeseci e, e, sve ove naše boksove za pregovore E, pripremiti, sadržajno ispuniti i spremiti na svim jezičnim varijantama i spremiti nas za sve moguće pregovore. I zapravo austrijsko predsjedanje objedinilo sve one najvažnije stupove nositelje našeg budućeg VFO-a kako bi mogli to onda finalizirati u roku koji je predviđen. I hvala isto tako austrijskom predsjedanju tako jasnim riječima glede antisemitizma. Nisam ni vjerovao da će mi se to za mog života još dogoditi. Da će se židovski sugrađani ponovno bojati u Europi da javno e, kažu ko su i što su. A Austrija je imala naravno posebne razloge, kao što je njihov kancelar malo rekao, se zauzeti za borbu protiv antisemitizma u Europi danas. Ja sam bio, kad sam bio u Beču i posjetio sam židovsku općinu u Beču kako bih vidio kakva je situacija s njima razgovarao i rekao im da u Europi danas nema mjesta ni za antisemitizam, niti za ksenofobiju, niti za I tom sam prilikom vidio kao i dalje da je austrijsko predsjedanje zaista se aktivno zauzela da se borimo protiv tog negativnih stajališta i porasta jedne loše atmosfere i različitih rezervi u Europi na tom području. I hvala vam na vašoj jasnoći. A zatim hvala vam i ono što ste učinili za bolje odnose sa Afrikom i ono što ste napravili u Beču kad ste taj simpozij, taj kongres veliki sazvali tu konferenciju visoko rangiranu sa afričkim državama. Jer mislimo da je to bio jedan veliki dobar korak naprijed, a to je austrijsko predsjedanje samo naglašavalo. Jer vidite, bez osiguranja afričke budućnosti neće biti niti evropske budućnosti, ne može je biti. I taj signal koji je poslan i upućen prema Africi iz Austrije je bio više nego važan. Dakle, sve u svemu, osim onog izuzetka kojeg sam spomenuo, pakta UN o migracijama, ovo je bilo nada sve uspješno predsjedanje vijećem. Ja sam austrijskom kancelaru, austrijskom stalnom predstavništvu, veleposlanstvu ovdje u Briselu, kompletnim e, austrijskoj upravi Austrije jednostavno zahvaliti na tom sjajnom predsjedanju koja je postigla rezultate za koje smo na početku se bojali i mislili da ih nećemo postići. Hvala vam. Predstavljamo sada na predstavnike klubova zastupnika. Molim zaista da se pridržavate vremena koje vam je zadano jer kao što znate e, poslije imamo svečanu sjednicu za 20 domljicu eura. Gospodin Weber u ime Pučana. Poštovani gospodine Junger, poštovani kancelare, drage kolegice i kolege, dobrodošli na ovu raspravu o rezultatima austrijskog predsjedanja. Mi iz našeg kluba zastupnika vam želimo zahvaliti, bilanca vam je pozitivna, postigli ste mnogo više nego što smo očekivali e, i ono što ste učinili, učinili ste za budućnost e, Europe. Iskreno rečeno, u političkom smislu mislim da je šteta što u raspravi o Europi uvijek razgovaramo o krizama, o kriznim pitanjima, o problemima koje imamo na našem kontinentu. Pa e, niti ne uspijemo doći do onih pozitivnih tema, tema koje e, doprinose jačanju Europe. Šteta što je to tako, ali mi kao političari moramo s time živjeti i ovo e, predsjedništvo vijeća pokazuje da je to e, tako bilo. Što se tiče e, kluba zastupnika pučkih stranaka, istaknuo bih temu sigurnosti, zatim tema kao što je tehnologija dronova i sigurnost, interoperabilnost, to je područje na kojem se puno radilo. Postigli smo napredak i u boljitku građana za nas je također važna tema e, procjene investicija, zatim sporazumi koji su pod vašim predsjedanjem postignuti e, s Japanom, e, zatim roaming za bankovna plaćanja koji je pomogao mnogim građanima, također rezultati na području ograničenja CO2 i postupanja s jednokratnom plastokom. Mislim da su to važne teme koje možemo E, pokazati u e, Europi kao uspjeh. Predsjedanje e, vijećem je nešto što znači i upravljanje poslovanjem, ali i pokazivanje smjera u kojem treba ići. Ono o čemu smo razgovarali primjerice u Salzburgu je koliko je prioritetna tema zaštite vanjskih granica i prije svake e, rasprave o politici migracija moramo znati kakva je situacija s našim granicama. Što se tiče digitalnog e, poreza e, koji bi trebao poslužiti tome da internetski divovi plate fer porez, E, ti prioriteti koje ste postavili na tom području su bili korisni za Europu. E, Jean-Claude Juncker je sada također rekao e, mi smo u Europi na mjestu gdje moramo uvijek odlučno se zauzimati protiv nasilja prema židovima. Ono što ste vi učinili u borbi protiv antisemitizma eh, i eh, ono što smo saznali eh, o problemima na tom području, sve nas to treba probuditi i potaknuti da se pobrinemo da se te loše stvari nikada više ne događaju. Mogu vam čestitati, Austrija je snažna zemlja, predstavljaju snažno vodstvo i e, vidio sam koliko ste i vi bili ponosni što ste e, na čelu Europe ovih pola godine. Vaše predsjedništvo je bilo dobro razdoblje, e, konstruktivno se radilo, pokazalo se da ste sposobni voditi i zato vam hvala vama kancelaru i hvala Austriji na predsjedanju. A sada zastupnica Grigeš u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala lijepa kancelaru. Austrijsko je predsjedništvo počelo s važnim motom, a to je bilo Europa koja štiti. Zaista potrebna nam je Europa koja štiti. Smatramo da je austrijsko predsjedništvo dalo više drugačiju Europu, Europu straha, povlačenja i nama je zbog toga žao. Treba nam jača Europa s jačim ambicijama. Ona mora biti toliko jaka i ambiciozna da možemo dati solidarnost koja je potrebna. To je započelo sa dramom izbjeglica mogli smo organizirati dobre operacije spašavanja i dati azil. Međutim, opet smo bili svjedoci drama na sredozemlju i to je šteta. Europa još uvijek treba imati, e, treba naći jednu dobru politiku e, migracije kako bi imala e, redovne, organizirane migracije, jer migracije su nam potrebne. A mi i dalje pravimo probleme po pitanju usvajanja značajnih propisa po pitanju migracija. A problem je i paket o migracijama koje su e, potpisale većina država na svijetu. Dok smo u Marakešu vidjeli da neke države članice Europske unije nisu podržali pakt iz Marakeša, a predvodila ih je Austrija. To je jednostavno nešto što nam nije jasno. Nedostatak ambicija i solidarnosti vezana je i za naše građane. Europski socijalni sup je najveća inicijativa koju sada imamo. Austrijsko je predsjedništvo moglo puno bolje reagirati na e, to da donese odgovarajuće propise koje su nužne kako bi se socijalni stup provodio a austrijsko predsjedništvo je odgodilo sastanak vijeća ministara. Kancelaru, pa mi, nama se žuri da što prije taj tu pretvorimo s riječi u djela. A imamo također i problem sa višegodišnjim proračunom. Naravno, to je potrebno kako bismo u Europi ostvarili veliku koheziju. Žao nam je da je na posljednjem sastanku Europskog vijeća se dogovorilo da će se tek na jesen e, odraditi zadnji sastanak. To je prekasno i mnoge će politike zbog toga propatiti. Trebamo ranije doći do temeljnog sporazuma. Nije nam jasno, međutim, zašto austrijsko predsjedništvo nije bilo u stanju na ambiciozni način učiniti što je potrebno kako bi se pregovori dovršili. Potrebna nam je također reforma eurozone. Godinama čekamo na to. Rješenja su na stolu. Nismo daleko od sporazuma za dovršavanje bankovne unije i za stvaranje proračuna eurozone. To imaju sve monetarne zone na svijetu. Sve monetarne zone na svijetu imaju proračun. Međutim, austrijsko predsjedništvo nije se time bavilo. A to je nužno kako bismo uspostavili koheziju unutar eurozone i premostili razlike koje postoje u ovom važnom području izgradnje Europe. Potrebno nam je također pravičnost oporezivanja i e, ta pitanja moramo puno brže riješiti. Stoga kancelaru Austrijsko predsjedništvo je propustilo neke ključne momente gdje je moglo nam dati Europu koja nam je potrebna. Da, e, na kraju to rezultira mnogim e, povlačenjima u sebe i e, mnogim e, pokretima krajnje desnice. Ili ćemo dakle morati s njima sklapati saveze ili ćemo pak dati jedan ambiciozan program koji će nas omogućiti solidarnost. To je put naprijed kako ga vidimo mi socijaldemokrati. Moramo krenuti u novu fazu e, gdje će se pojaviti ovo novo vrsto čelništva u Europi. To su dakle naše primjedbe. Hvala sada u ime konzervativaca i reformista e, zastupnih Zahradil. E, gospodine predsjedniče, gospodine drugi predsjedniče, gospodine kancelaru. Austrijsko predsjedništvo bilo je dobro organizirano i učinkovito to je zato što je Austrija država koja dobro funkcionira. Pokrili ste velik broj tema, ja ću izabrati tek poneku od njih. Započet ću naravno s pitanjem migracija i sigurnosti. Zaista bilo je pravo osvježenje da smo vidjeli da je predsjedništvo e, reagiralo e, na stvari iz malo drugačijeg ugla u odnosu na ranije. I vi ste rekli mnoge stvari koje su mnogi ranije okljevali reći, a to je da Europa nije niti spremna, niti e, željna prihvatiti sve te migrante kako bismo osigurali internu koherentnost naših društava ali došlo je i do poboljšanja recimo e, graničnog kodeksa za Schengen i e, također vezano za migracije da se bolje borim protiv nezakonitih, a bolje da imamo redovne administracije. To je naročito bilo značajno u e, središnjoj istočnoj Europi. Vidjeli smo još jednom koliko je važno da države članice nađu međusobni konsensus umjesto da im se nameću arbitrarna rješenja poput onog o premještanju što je nametnula Europska komisija i što je rezultirala jednom od najvećih sukoba između istoka i zapada i nadam se da su sada te stvari iza nas. Među vašim e, prioritetima e, bilo je prosperitet e, europskog gospodarstva, naročito putem digitalizacije i inovacije. Imali ste apsolutno pravo mi smo započeli s mnogima tih stvari, ali najvažniji igrači na svijetu na tom planu su izvan Europske unije. Dakle, moramo pomoći malim poduzećima, takozvanim start-upovima, da pomoću to, pomogu to raditi. Vrlo je značajno da se za vrijeme predsjedanja Austrije potpisao sporazum s Japanom koja je zemlja koja ima zaista veliki eh, BDP, a nadam se da će se uskoro potpisati slični ugovori s, Vinga, eh, Vjetnamom i Singapurom. I isto tako nastavili su se eh, mnoge drugi dosjeji pod vašim predsjedništvom. Srećom nisu svi ti dosjeji završeni jer bliži se kraj mandata ovog eh, parlamenta i ove komisije i ne smijemo preeducirati kako će odluke donositi oni koji budući u sljedećem savezu. Također naglašavam eh, da su Austrijanci predsjedništvu eh, pristupili pragmatično, nisu to bile velike riječi, već eh, praktični rezultati. Hvala puno jer vi ste stvarima pristupili razumskim, što je upravo onaj stav koji zastupa moj klub zastupnika u ovom parlamentu. Hvala. Hvala, a sada u ime kluba zastupnika Liberala gospodin Telička. Kancelare, ne znam, možete li primiti još više čestitke od onih koje ste danas dobili, pa ću vas ja to poštediti. Vaše je predsjedanje bilo učinkovito, Austrija je e, ostvarila svoje namjere prilikom predsjedanja Europskom unijom. Međutim, e, svakih e, šest mjesecima E, želim se uvijek zapitati ne kako je predsjedništvo radilo, već kako je funkcionirala Europska unija i kako smo napredovali bez obzira na to tko je predsjeda EU. I to je nešto što zaista mislim treba reći. To je i dalje drž... Unija, 28 država članica, možda sutra 27 država članica. Predsjedništvo igra ulogu, ali ne može činiti čuda. Govorimo li o trijalozima? Koji broj trijaloga je napravljen? I ja se slažem s vama, to je znak učinkovitog austrijskog predsjedanja. Međutim, pogledajmo koliko je propisa doneseno. Jesu li to zaista E, zakoni koji će nam omogućiti ostvarivanje sadašnja tri prioriteta ili pak prioriteta koji će imati u budućnosti. Zajedno s izvjestiteljicom Angelikom Nibler, a primjera radi, radili smo na temi digitalne ekonomije i mislim da to jest uspjeh i to je bio značajan dio trijaloga. Međutim, i još uvijek se vidi da u državama članicama se način razmišljanja nije promijenio. I e, kibersigurnost je jedno od pitanja gdje se pitaju tko ima nadležnost i tako dalje. A mi smo onoliko jaki koliko je jaka najslabija karika u lancu Europske unije. Prema tome, da, brojke su važne i vi ste puno toga ostvorili, ali moramo se pitati što smo zaista ostvarili? Jesu li države članice spremne na kompromise sa stvarnim ambicijama što se tiče tržišnog natjecanja? To mislim da smo ostvarili značajan napredak. Međutim, da sam ja dovoljno pametan, izmislio bi aplikaciju gdje bi se pitao da li ću trgovati u Europskoj uniji ili u Silikonskoj dolini i jasno je da bih otišao u Silikonsku dolinu. Usmjerit ću se sada na ona tri područja za koje mislim da smo mogli raditi bolje i nadam se da ćemo to e, vidjeti sada. Jedno je unutarnja sigurnost. Da, pristupili se tome odmjereno. Međutim, moramo jednostavno priznati da još uvijek postoji blokada na vijeću. Jer sad nismo u krizi, već da imamo problem. Naime, kada do krize dođe, imat ćemo značajne probleme. Proračun nadalje. Mislim da smo zaista ostvarili veliki napredak. E, vi ste e, popunili sve kućice u redu. Međutim, pitanje je kako. Ne mislim kao gospodin Zahradil da trebamo čekati sljedeći parlamentarni saziv. Ne, nas su izabrali da radimo do kraja našeg mandata. Jer, treba se vidjeti što misle poljoprivrednici, što misle poduzetnici. Ono što mene zapravo zanima jesu li stvari realne ili nisu. Mislim da nismo realni. Ja se protivim tome da se novac baca, ali ako imamo stvarne izazove, stvarne želje, onda se to ne može napraviti bez odgovarajućeg proračuna, što znači da ga treba u nekim stavkama i povećati. Ja mislim da vi niste loše radili kao srpsko predsjedništvo, ali da Europska unija kao takva nije ostvarila ono sve ono što se od nje očekuje. Hvala. A sada e, Ska Keller kao predsjednica kluba zastupnika Zelenih. Hvala gospodine e, Kurz, ali ja ne mogu se priključiti svim ovim pohvalama. E, pitam se što nam je ostavilo predsjedništvo. Mnogi e, zakonodavni prijedlozi su zapeli u vijeću, nije bilo napretka. Ali ono što ćemo mi kao ljudi, e, što će nam ostati u sjećanju, to je ono sramotno ulizivanje ruskom predsjedniku Putinu gdje je bilo i padanja na koljena također političke akrobacije koje je austrijska vlada izvodila oko e, pakta za migraciju Ujedinjenih naroda. To je bilo doista neugodno. Austrijska vlada je e, srčano pregovarala mjesecima u vezi s tim paktom i onda nakon svih tih napora svih država koje su se e, suočile s tom temom i puno posla je odradila i austrijska vlada i onda kada je sav e, posao bio obavljen postavili ste se prema tome kao da je to vražje djelo. Umjesto da tražite održiva rješenja vi ste polarizirali i polemizirali osim toga, gospodine Kurz, time ste naštetili svima, cijeloj Europskoj uniji. Međutim, to nije sve. Također ste nam svima e, pokazali i to da se vašoj vladi fučka za zajedničke europske zakone. Drugčije se to ne može objasniti. Naime, usred predsjedanja ste odlučili da ćete diskriminirati europske građane na području socijalne politike i da ćete smanjiti, smanjiti doprinose za obitelj. Pritom ste dobro znali da kršite europske zakone. Druge vlade bi barem pričekale da im prođe razdoblje predsjedanje, ali vi ste to učinili još za vrijeme. No dobro. S druge strane, e, nema puno pluseva koje možemo zabilježiti zadnjih šest mjeseci, niti u suzbijanju izbjegavanja poreza, niti poreznog dumpinga, niti u gornjim granicama za CO2. Tu ste se više pokazali kao pomagač Njemačke automobilske industrije. U slučaju zajedničkog europskog sustava za azil se nije puno napravilo. E, ovo što je trebalo povećati broj ljudi u Frontexu i to je odgođeno, a to je bila, bio jedan od prioriteta austrijskog predsjedanja. E, što se tiče jednokratne plastike, tu smo ponešto napredovali i tu moram pohvaliti rad vaših e, institucija postignuća vašeg predsjedanja su i ta da ste na klimatskoj konferenciji u Katovicama e, uspjeli osvojiti nagradu, sramotnu nagradu Fosil dana. Na tome vam bome čestitamo. Međutim, e, nadu mi daje austrijsko civilno društvo. Mnogi se ljudi angažiraju, zanimaju se za politiku i idu na ulice protiv skretanja u desno, protiv rasizma i protiv urušavanja socijalne države. Nadam se e, da će e, i ti e, ljudi uspjeti ostaviti svoj znak na europskim izborima Europa treba konstruktivnu Austriju, civilno društvo i jak glas za državnu koheziju i protiv državnog rascijepa. Hvala. Federale Sinistra Europeja. sada o ime kluba zastupnika GUE, zastupnik Dimulis ima riječ. E, gospodine e, e, žao mi je, ali možda ću vas morati razočarati. Neću se pridružiti ovoj općoj klimi pohvala. Mislim da je sramota za Europsku uniju to što Austrija e, kao predsjedateljica vijeća e, nije htjela potpisati e, pakt o migracijama Ujedinjenih naroda u Marakešu preko sto zemalja svijeta je potpisalo taj pakt. Sporazum je uravnotežen i mislim da E, morate nam odgovoriti na pitanje zašto ste posramili Europsku uniju e, kao predsjedatelji vijeća time što ste uskratili potpis na taj sporazum. To ne govorim samo vama. Mislim da i gospodin e, Juncker isto tu rekao svoje. Također e, niste ništa učinili za europski stup socijalnih prava. Niste ništa učinili niti za to da se postigne napretak na paketu reformi Dublina. Vi ste i oklijevali i blokirali cijeli taj proces. Također, sigurnost europskih depozita i tu ste e, radili sa zakašnjenjem, tako da je rezultat na kraju da taj dio e, nije dovršen i nije e, donesena konačna odluka. Također, kod internetskog bankarstva ni tu nema konačnih rezultata. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, vaš je zadatak bio da pokušate postići sporazum prije europskih izbora. E, budući da nemamo odluke još, to je naravno štetno za europsko gospodarstvo. Bojim se da vaša vlada e, koalicija s ekstremno desnom strankom koju imate, gdje imamo i pristaša nacista, mislim da je to nešto što e, nas vrlo uznemiruje. Nakon europskih e, izbora e, doći će sigurno do određenih savezništava. To je vrlo uznemirujuće. Na kraju bih rekao još sljedeće. Mislim da je pozitivno da i vi i vijeće i komisija jednoglasno ste podržali E, sporazum iz e, Prespe. E, to je sporazum koji se odnosi na Grčku i Makedoniju. Taj sporazum pozitivan za cijelu tu regiju i za Europu i za Balkan i mislim da možemo reći da je to jedna od rijetkih pozitivnih vijesti koje imamo iz vaših predsjedanja. Sljedećih dana grčka vlada, grčka vlada pod premijerom Ciprasom je odlučna e, u ratifikaciji e, tog sporazuma iz Prespe u grčkom parlamentu. Iako su PASOK i Nija demokratija opozicijske stranke pružale otpor tome. E, naravno, pritom treba reći da E, ova e, pučki dio stranaka u Grčkoj je protiv toga. Gospodin Mojten, E, gospodine Juncker, gospodine e, Kurz. E, kao prvo, dvije, tri stvari pozitivne možemo zabilježiti. Zemlja se i dalje okreće, drugo, nemamo više ratova neko prije i treće, Evropska unija i dalje je birokratska kao što je i bila. A sve to s jednom premjernom događaju. Takozvani desni populisti su po prvi puta, prvi puta sudjeluju u vladi i to u vrijeme kada ta vlada drži predsjedanje Europskom unijom, e, vijećem Europske unije. To pokazuje koliko se toga promijenilo. Postoji naime još nešto novoga. Po prvi puta je e, predsjedništvo vijeća se nije smatralo obveznim e, da se stavi na čelo onih koji su za centralizaciju Europe. Radili ste pragmatično, radili ste koordinirano, međutim niste poticali daljnju centralizaciju. Najbolji primjer za to je upravo način kako ste se postavili prema paktu o migracijama Ujedinjenih naroda. Mi iz AFD-a smo tu temu već prije stavili na dnevni red. Međutim, tvrdnja da e, nikada E, usudio bih se potruditi da e, ta tema nikada nije tako dominirala raspravom e, u Europi kao za vrijeme austrijskog predsjedanja. Austrija se izdvojila iz stada onih koji na sve pristaju, pa je omogućila javnu raspravu o tom katastrofalnom migracijskom paktu. Poštovani gospodine Kurz, E, nadam se da će austrijsko predsjedanje jednog dana se moći smatrati prekretnicom u povijesti Europe. E, malo tog borbenog duha koji ste pokazali vam je dalo karakter. E, siguran sam da će austrijskom primjeru, da će austrijski primjer slijediti i druga predsjedništva i koja će staviti svoje naglaske. Dame i gospodo, Uh, ovo, ovaj otpor koji sam spomenuo, to nas ne čini anti-europejcima. Mislim da je uh, naša dužnost, a ne pravo, da ne kažemo na sve da. Uh, moramo jačati međudržavnu suradnju moramo ponovo moći reći ne onoj Europskoj uniji koja sama sebe pod vodstvom komisije i ovog parlamenta sebe gleda kao super državu. E, taj nećete u budućnosti češće čuti i to će biti dobro za Europu. Hvala Za, za Europu nacija, gospodin Vilinski, Vilinski, drage dame i gospodo, kao Austrijanac želio bih na početku zaželjeti našem e, kancelaru Sebastijanu Kurcu e, toplu dobrodošlicu u ovom parlamentu i želio bih e, da zahvalim u ime svoga izaslanstva i izrazim poštovanje prema njegovoj vladi. Ovo predsjedništvo vijeća je bilo vrlo e, učinkovito i uzorno. Za sve one koji pokušavaju e, zacrniti austrijsko predsjedništvo, Mislim da to treba prenijeti socijalistima i demokratima. E, naravno morate se, e, morate upamtiti da imate socijaldemokrate e, koji su Rumunji u vašem klubu i ako tražite pitanja korupcije i slično, onda se sjetite da da ne možete kritizirati druge kada se radi o ovome. I zeleni stalno se bune zbog e, stranke slobode u Austriji, ali upravo ta stranka e, se vrlo marljivo radi e, kako bi provela reparaciju i radi zajedno s Izraelom. Moramo pokušati biti objektivni, a ne optuživati druge stranke. Predsjednik Europske komisije je rekao da ne može shvatiti zašto Austrija nije ratificirala e, pakt o migracijama. A razlog je tome što postoji demokratska većina u e, parlamentu i u vladi. Kako bismo i dalje e, utvrđivali našu migracijsku politiku sami, a ne ratificirali jedan pakt koji eh, izgleda eh, da nije obvezujući, ali na kraju bi bio obvezujući za nas. I mislim da je dobro da nemamo izjavu koja će, koja će eh, prevladati nad stajalište našeg visokog suda. E, tijekom austrijskog predsjedanja vijeća pitanje subsidijarnosti je dobilo svoju pravu vrijednost. Konferencija, konferencija o Bregencu koja je uspostavila korijene za budućnost Europske unije i rekla da se moramo vratiti na nacionalne odluke e, ako te odluke je bolje donositi na nacionalnoj razini. Austrijsko predsjedništvo je bilo izvrsno i nadam se da će takvo predsjedanje vijećem biti uzor za budućnost. Hvala lijepa austrijskoj vladi. E, gospodin Ujadzovski, nezavisni zastupnik. E, dame i gospodo, želio bih zahvaliti kancelaru na njegovoj e, na njegovom e, pragmatičnom i proevropskom predsjedanju. To pokazuje kako pragmatski pristup može biti korisniji od jedne strategije koja se temelji na više integracije. To je bio dobar program sigurnost, e, uspjesi kada se radi o zaštiti okoliša, isto tako zaštiti od e, tržišnih giganata i drugih pitanja koje je spomenuo kancelar. Razlike u mišljenjima vezane za politiku migracije pokazuju da je potrebna e, više zdravog razumna. Zato što ova politika mora biti realistična i pragmatična, a prije nekoliko godina komisija je nametnula kvote državama članicama koje su smanjile povjerenje u europske institucije a povećao se i populizam. I zato moramo biti oprezni, moramo imati politiku na temelju solidarnosti, ali mora se ona temeljiti i na realizmu. I zato iskustva ovoga predsjedništva su vrlo pozitivna. Također bi želio e, se pridružiti e, borbi protiv antisemitizma. Nadam se da će to biti i dobar način da se obuhvate i vjerske slobode. A i da se zaštite kršćani. Sada dajem riječ u ime, e, e, u ime predsjednika komisije Jean-Claude Juncker. Herr Dragi predsjedniče, imam dojam da bi bilo dobro nešto reći o činjenice da se e, ova rasprava proširila i otišla i u različite smjerove, ali moramo se usredotočiti na to da moramo zahvaliti predsjedništvu vijeća kada se radi o globalnom paktu i o posebnom stajalištu koje je zauzela austrijska vlada. U ime komisije i u ime mnogih e, ovdje u ovom domu Postoji e, jedno mišljenje koje prevladava da e, nismo slijedili pravi put kada se radi o ovom konkretnom pitanju. Međutim, želio bih reći da smo imali e, pragmatski pristup austrijskog predsjedanja vijećem i da je to bilo e, posebno uspješno predsjedništvo. Dakle, moramo uzeti u obzir uvjete i zaista smatram da je to bilo uspješno predsjedanje, iako je su pitanja globalnog e, pakta bila e, nešto drugačije. Predsjednik Kurs. Gospodine Tajani, dame i gospodo, nema mnogo za dodati. Jednostavno želim svima vama zahvaliti na suradnji na suradnji i vrlo pozitivnim riječima koje su rečene o predsjedanju vijećem. Moto Europske unije je jedinstvo u raznolikosti. I to je naravno nešto što je zaista nama isto važno. Postoje naravno različita mišljenja koja su zauzeli različiti klubovi zastupnika, ali to jeste raznolikost Europske unije i demokratska snaga Europske unije i bez obzira na razlike koje postoje, tamo gdje treba napredovati, gdje trebamo kretati naprijed, ono što moramo progurati, moramo se sjetiti da je ovo Europska unija 28 različitih zemalja. To je vrlo složena idiosinkratska struktura i e, mnogo toga je e, postignuto u takvoj raznolikosti. Bilo je mnogo trijaloga, 23 trijaloga, i e, mnoge, mnoge važne rasprave su se vodile, bavili smo se s mnogim portfeljima na vrlo učinkovit način i zato vam zahvaljujem i želim e, svu sreću i rumunjskom predsjedništvu. Još jedno vam zahvaljujem i zahvaljujem isto tako na gostoprimstvu tijekom mog boravka ovdje. Hvala. Grazie. Hvala. Hvala na vašem angažmanu. E, sada ćemo napraviti pauzu od nekoliko minuta e, prije e, svečane sjednice 20. obljetnice eura.